Mes chers collègues, bonjour. Kolege i kolegice, dobro jutro. Odluke koje su donijeli koordinatori na jučerašnjem sastanku. 21. siječnja. Imate dokumente, oni su vam podijeljeni. Ako nema prigovora, smatrat ćemo ih usvojima e, usvojenama. Gospodin Ertug, imate riječ. Dobro jutro. E, predsjedateljice, imamo jedan prigovor. Ovo želim reći na ovom mjestu. Oni koordinatori, koordinatorice koji su bili na sastanku jučer bi čudit će se da e, među iznenađenjima mobility package točka 4 stoji lapidarno da, da smo odgodili sljedeću e, sjednicu. To nije bio slučaj. Nismo e, se to dogovorili jučer, nismo je odgodili, dugo smo o tome razgovarali Mm, razne mjere i tako dalje, da imamo tri opcije o kojima trebamo glasati na kraju dana. Bilo je raznih mišljenja kako to učiniti da ili ne. Bilo je pri, prilično kaotično na kraju sjednice. I pa ni, nije bilo jasno što smo dogovorili ali e, reklo se da ćemo o tome razgovarati na sljedećem sastanku, a predsjedateljica će napisati pismo Tajani, Tajaniju i da će o tome odlučiti konferencija predsjednika. E, prema tome tu imam prigovor o ovoj točci dnevnog reda. E, molim da se to evo, uzme u obzir. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Ertog. Ima li drugih e, primjedbi? Nema. E, gospodin Van de izvolite. I ja sam bio na sjednici koordinatora jučer na večer. Bila je vrlo kaotična sjednica. Ne mogu se sjetiti da smo e, došli do ovog zaključka. Mm. Da, vi ste predstavili razne mjere, ali 29. siječnja moramo još jednom o tome razgovarati. Hvala. Ima li drugih primjedbi? Gospodin Telička, izvolite. E, niste baš u formi, rekli ste to. Evo. Da, gospođo predsjednice. E, ne znam hoće li, mi se forma popraviti na sastanku. I ja sam bio na sastanku jučer večer. Rekli smo da je tamo bilo kaotično a razlog su bila različita mišljenja. E, bilo što o, čemu smo e, jučer razgovarali, recimo paket o mobilnosti, imali smo e, rezultat glasanja 50 prema 50. Možda se moramo vratiti koordinatorima, ali mislim da se rezultat neće promijeniti. Mislim da je ispravan pristup da e, o tome glasamo na odboru. E, to je naša obveza kao koordinatori. Ako mi ne možemo doći do sporazuma, onda moramo tražiti mišljenje odbora. A odbor će odlučiti o tri opcije koje su predložene jučer i koje je već spomenuo jedan od kolega. Ne znam. Gospodin Liberacki, izvolite, imate riječ. I onda gospođa Damato. Liberacki, gospodin Hvala gospođo predsjednice. Ako se treba nešto vratiti na e, odbor, o čemu onda glasamo? Nije mi to jasno. Je li to rezultat e, sastanka koordinatora kaotično, nije bilo ni smiješno. O čemu glasamo? Gospođa Damato, imate riječ. Hvala predsjednice. Ja ću kolegi odgovoriti. E, sporazumna sam s time da svi e, članovi odbora glasaju o tri e, opcija plenum, odbor ili pismo konferenciji predsjednika jer koordinatori tu imamo većinu koordinatora kvantificirana većina to je, onda bismo mogli o tome glasati direktno u odboru. Hvala, gospođo Damato. I e, posljednji govornik, gospodin Zlatovski, ima riječ, izvolite. Mm, e, e, gospođo predsjednice, shvaćam da će, proći, trebamo vremena da bismo se pripremili. Ako o tome sada glasamo, to neće imati puno smisla. Mislim da o tom trebamo glasati ne prije 29. siječnja. Hvala lijepa. Evo što se dogodilo jučer na sastanku koordinatora što se tiče paketa o mobilnosti stavila sam na stol tri opcije prva opcija da se vrati u odbor tran druga opcija ići ravno na plenarku treća opcija e, e, da se ide na plenarku da e, bismo znali o čemu se radi. E, evo, e, glasovi su bili podijeljeni. Treća opcija e, da treća opcija da to plenarka stavi na dnevni red i da se to tamo razmotri. Evo, možete me sada zamoliti da danas glasamo Mm, osobno mislim da da to neće biti legitimno s obzirom na odluku koordinatora. To onda ne ide. Druga stvar, ako e, trebamo ponovno glasati i da idemo na plenarku i, ili da to ode opet na odbor tran, e, to treba pripremiti. A treće, za razliku od e, gospodina e, e, Rikea, ja bih vam željela reći sljedeće. U ovom paketu o mobilnosti svi trebamo preuzeti odgovornost. To je malo predugo trajalo. Pitanje nije E, gdje stojimo u glasanju e, već se radi o pismu ili ići na plenarku. Tko, da, će odlučiti? Konferencija predsjednika ili će odluka pasti na plenarnoj sjednici? Gospođa Majsner ima riječ iskreno govoreći moramo imati razloge e, po vašem mišljenju to ne ide mora stajati u pravilima što ide a što ne ide. Ovo je složena stvar, ali po mom mišljenju već toliko dugo odlučujemo. Radi se i o tome e, da li možemo o tom paketu u ovom sazivu još razgovarati ili ne. E, radi se o parlamentu. Trebamo što prije glasati da vidimo što, koja je većina u odboru. Stoga je legitimno, to mora biti sukladno propisu propisima e, kao što je rekao gospodin Telička ili kolega Ertug, ako koordinatori ne mogu doći do zaključka, onda treba glasati ovdje. E, svi smo se već jako zadubili u tu temu, makar i nismo izvjestitelji. Mislim da si moramo stvoriti neko mišljenje, čak i već i danas. Gospodin Dalunda ima riječ. Za vrijeme e, diskusije jučer imali smo tri opcije na odbor, plenarku ili pismo e, kopu kako bi oni donijeli odluku s mojeg stajališta gledano bilo bi e, čudno da idemo još jednom na odbor e, već smo o tome glasali mm, e, moramo prije toga pogledati kompromise da vidimo možemo li prijedloge promijeniti da idemo na plenarku bez kompromisa to bi dovelo do mnogih amandmana bilo bi zbunjujuće E, bilo bi teško to izglasati. Mislim da trebamo poslati e, pismo konferenciji predsjednika i reći da ne možemo doći do zaključka. E, da, E, gospodin Kor i gospodin Liberacki. Onda zaključujemo raspravu. E, po mom shvaćanju smo se složili da nema trećeg, e, treće odluke. Znači mi u odboru, mi smo baza, mi trebamo odlučiti hoćemo li ići na plenarku ili da idemo na ove varijante možemo ili možemo odmah reći da ćemo to prebaciti na sljedeći saziv. O ovom prijedlogu koji sada stoji na stolu moraju glasati članovi ovog odbora. Gospodine Liberacki imate riječ i onda zaključimo raspravu. Hvala lijepa. Mislim da je gospodin Kok u pravu E, moramo dobiti mišljenje pravnog odbora e, kako možemo odlučivati. Nemojte zaboravati, e, imali smo i novinare, i glasali smo prije dva tjedna, vratili smo se na rezultat od lipnja prošle godine. Trebamo E, imati e, e, zadnju odluku što je u odgovornosti našeg odbora, odbora TRAN. Evo, zaključujem ovu raspravu. Budući, evo, kada su odluke donesene na u sastanku koordinatora, onda su one donesene, ali ta odluka nije donesena. Prema tome, potpuno je jasno, svi su rekli, e, predsjednica odbora Tran šalje pismo gospodinu Tajaniju, a e, onda će konferencija predsjednika odlučiti. Neće biti glasanja u našem odboru Tran. E, o, oni koji žele ići na plenarku mogu ići na plenarku. Jučer je bilo potpuno jasno. Nismo imali e, e, ni za e, plenarku, ni za povratak na odbor TRAN, nismo imali većinu. Prema tome to šaljemo kopu ko, koju će odlučiti Eh, hoće li to ići na plenarku ili ne. Eh, eh, jučer nismo imali većinu i nismo mogli kršiti propise demokracije. Gospodine Ertug, evo, hvala lijepa. Puno hvala. U svakom slučaju, sve ste dobro opisali i je naš kolega Delunde. Jučer smo razgovarali o tri različita mišljenja. Još jednom, i to ste vi ponovili prije nekoliko trenutaka. To je od ključne važnosti i zašto to nije riješeno u zapisniku. Da postoje tri opcije i da je rezultat taj da ćete uputiti dopis predsjedniku parlamenta kako bi to otišlo na kop i oni su ti koji bi trebali odlučiti o tome što dalje. To mora biti u zapisniku. Bez obzira na to sve, postoje i želje u tranu da se odluči o proceduri. Mislim da nije u redu kazati da nije moguće glasovanje jer odluku mora donijeti cijeli odbor tran, a ne dvoje ili troje kolega i kolegica. E, zapisnik ćemo promijeniti. Danas popodne ćemo poslati pismo e, predsjedniku Tajaniju. Ovaj dokument će sada biti odgovornost plenarke, to jest kopa. To ćemo promijeniti. Sad kad ste me pitali da e, glasamo ove tri opcije ovdje u tranu, to nije moguće. ovdje nismo sada za raspravu. O tome možemo govoriti kasnije. A, evo, nemamo većine, to je činjenica. Gospodin Pavel Telička, imate Ispričavam se, ali ne smatram da je to zaključak. Mislim da se nismo e, dogovorili i da nemamo zaključak. To je vaš zaključak, a ja nisam siguran da to misli većina. Ja jednostavno ne shvaćam zašto na, o tim trijema opcijama ne glasa odbor. Ja se slažem s onime što su rekli kolege i kolegice. Mi odbor TRAN želimo donijeti odluku o tome što dalje, a ako to nije moguće tek tada to kreće dalje na plenarnu, a ne da se to čini odmah i to putem pisma. Ja to ne shvaćam. Nedostaje nam jedan jako važan dio, a to je između sastanka koordinatora i plenarne imamo i sastanak odbora TRAN, a odbor TRAN je taj koji ima svoje odgovornosti. Ja se ne mogu složiti s ovim pristupom s tim se ne slaže ALDE i želim da to bude primljeno na znanje. Hvala. Zatvaram ovu raspravu. E, čula sam vam vas gospodine Teličke, želite ići na plenarku. Jučer smo dva puta brojili glasove, nismo imali većinu. Ni za opciju jedan, ni dva, ni tri bili ste tamo i tajništvo je e, to isto shvatilo. 24 za plenarku, 24 za ići na tran. Nemamo većinu. E, zaključujem raspravu. Oprostite ali postoje pravila o tome ako se koordinatori ne slažu. Kakva su pravila? Što kaže pravilnik? To tajništvo mora znati. Ovaj odbor ima svoja prava i želimo znati kakva pravila postoje. Pravilo je vrlo jednostavno. Ako e, na sastanku u koordinatora nema većine, trebalo je biti 25-24 da bismo usvojili jednu opciju. Nije je bilo. Prema tome, dokument se ponovno šalje na kop, a plenarka će odlučiti. Počinjemo odmah s raspravom, razmjenom mišljenja. Zajednička pravila koja jamče e, e, Rasprava o, izlasku o Brexitu e, Izvjestitelje e, Pavel Telička, gospodin e, Zlotovski i gospođa Del Monte. Ova tri dokumenta se tiču Brexita bez sporazuma, no deal. Koordinari su rekli da trebamo imati podje, pojednostavljeni postupak, članak 50. E, poslovnika. E, postupak će biti e, sljedeći. Imamo postupak bez amandmana nakon rasprave danas jutra. Da. Ići će to na komisiju, direktno na plenarku. I tamo trebamo dobiti većinu od pet izaslanih e, e, zastupnika. Mm, usvojit ćemo amandmane u tom slučaju izvjestitelj, izvjestitelji i samo izvjestitelji e, će predložiti amandmane svim članovima odbora TRAN. I ako imamo većinu izaslanstava, ili e, najmanje pet zastupnika najmanje pet zastupnika to će biti e, smatrano usvojenim. Ako nema prigovora e, onda ćemo postupiti ovako u našem odboru. I to na sljedećem sastanku. Sada ću odmah dati riječki gospodinu Telički koji je jedan od izvjestitelja. Gospodine Telička, imate riječ. Hvala. Zahvaljujem na tome što ste dali uvodnu riječ o proceduri. Kolege i kolegice, nemamo baš previše vremena kako bismo ostvarili rezultat koji će dobiti većinski glas na odboru i u ovom domu, morat ćemo djelovati vrlo brzo. Prema tome, želim ovdje istaknuti sljedeće moj bi cilj bio da sa potporom izvjestitelja u sjeni dođemo do konsenzusa što je jako važno kod izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. To bi trebalo biti riješeno do danas večer. Ja sam dogovorio sastanak sa izvjestiteljima u sjeni i biti ćemo zajedno koliko god je to potrebno kako bismo imali konačnu verziju teksta. To sve ima vrlo važne e, implikacije. A sada još nešto. Moram podcrtati i sljedeće. Ne radi se o manjku inicijative glavne uprave MUV, ali dobili smo prijedlog vrlo kasno. Meni je žao. Mislim da je gospodin Alonso iz komisije mogao već predvidjeti da ćemo imati hard Brexit, a procedure i sve ostalo što sada imamo rezultat je toga da netko u komisiji nije pravovremeno reagirao. Ovdje ne govorimo dakle, još jednom ponavljam, e, riječ o glavnoj upravi MUV. A sada još nešto nemamo niti procjenu učinka. Ja vjerujemo u bolju izradu zakonodavstva, bez obzira na to radili se samo o Brexitu, radili se o kratkim rokovima ili ne. Mi ovdje svjedočimo istome. Svi govore isto, a to je koje će biti implikacije toga. To je još uvijek neodređeno i nejasno. Kada god sam na sastanku e, sa gospodinom Zelmajerom i sa izvjestiteljima, onda nam on e, kaže da, e, da je komisija kako treba pripremila procjenu učinka ne bismo ni imali Brexit. To nije dovoljno dobar odgovor jer implikacije postoje. S obzirom na sve ovo, moram reći da je ovo sad van ruku glavne uprave MUV i moram reći još nekoliko stvari. Kao prvo, uz svu dužno poštovanje britanskim kolegama i kolegicama. Svima je nama poznato da što god se dogodi od današnjeg dana do povlačenja iz EU-a, ako ne bude sporazuma koji bude postignut prije njihovog povlačenja, možda dođe do budućih pregovora o različitim sporazumima. Što god se bude činilo, moramo već sada razmišljati o svojim pregovaračkim pozicijama za budućnost. S obzirom na sve to, ja bih se suzdržao od toga da se izlazi izvan okvira sloboda opsega primjene. Prema tome ja nemam nikakvu nakanu ni na koji način negativno prejudicirati pregovaračke pozicije za budućnost ako bude takvih pregovora. Uz to sve postoje načini da se nosimo s time koji bi bili na korist i potrošača, što je pitanje konektivnosti, i poduzeća što je također važno. Tu bih istaknuo sljedeća pitanja i molim vas da obratite pozornost jer ovo je jedina prilika da to činimo prije no što budemo imali i izvješće i obrazloženja od komisije. Biti ću vrlo sažet jer je i e, prijedlog teksta vrlo kratak. Siguran sam da ste ga pročitali. Dakle, prvo je pitanje takozvanog cappinga, ograničavanja sredstava. Ja bih shvatio kada bi ta odredba bila izravno povezana sa onim o čemu sam ranije govorio. Ako ne postavimo nikakvo ograničenje, to će utjecati na buduće pregovore, bilo o općim općem sporazumu ili pojedinačnim sporazumima. Što god činili, to taj capping će biti obostran. Prema tome, ishod bi trebao omogućiti određen broj e, letova bez obzira na to što se događa na tržištu. Treba imati u vidu i to da ovo ne utječe samo na poduzeća, već i na potrošače. Mnogo toga lošeg već se dogodilo. Ljudi su već kupili karte, ljudi su već izradili planove, već i turistička odredišta planiraju. To su sekundarne implikacije. Dakle, potrošači poduzeća, struka i ugostiteljstvo i turizam. To je dakle nešto s čime ja imam velikih problema i mislim da ćemo morati iznaći nekakvo rješenje. A to rješenje mora biti takvo da ne utječemo na sve navedene dionike. Sada još nešto vrlo kratko. Bilo bi mi drago da dobijem od komisije objašnjenje o pitanju vlasničkih struktura. To je ključno, ali i jako teško. Kako sam e, vidio na temelju različitih informacija koje su mi pristigle od uvaženih kolega, postoje različita stajališta, a ona odgovaraju tome odakle smo, kakve zračne e, kompanije, zrakoplovne kompanije imamo u zemljama iz kojih dolazimo i tako dalje. To je vrlo složeno i teško rješivo pitanje. Ono što komisija predlaže je rješenje u zlatnoj sredini. Ja sam spreman da ga razmotrim, ali ono što mene najviše brine je to što imamo prekratke rokove zaista će biti vrlo teško krenuti u restrukturiranje bilo kojeg poduzeća u tako kratkom roku. Sve to ovisi o modelu poslovanja koji poduzeće ima i o vlasničkoj strukturi poduzeća. Svi znamo da se razlikujemo unutar europskog tržišta, ali to je dakle pitanje za koje tražim e, objašnjenje komisije a daljnje ćemo informacije dobiti na sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni danas poslijepodne. A sada još kraće sljedeći komentar. Mislim da moramo razmisliti o obvezama koje ćemo možda imati prilikom sklapanja sporazuma s trećim stranama. To nije samo pitanje koje se rješava unutar EU-a. Morat ćemo to razmotriti u svim kontekstima. I na posljedku još tražim jedan komentar od komisije na sljedeću temu. Kao što vidite, datum jest fiksan, ali ako uzmemo u obzir i drugu drugi prijedlog vezan uz strukturu u zrakoplovnom prometu, a na tome ćemo raditi kroz trenutak, vidjet ćete da tamo nije fiksiran datum. Prema tome, znam da ovo ima mnogobrojne dimenzije, ali jedna je vezana i uz suradnju s vijećom. Tamo ćemo imati pitanje nadležnosti i morat ćemo o tome vrlo brzo razgovarati na međuinstitucijskoj razini. Meni je to jasno. Istovremeno, nisam baš siguran da je ovo pravi način da se to riješi. I na posljedku želim reći nešto u prilog pristupu komisije. U svo dužno poštovanje mi smo svjesni nadležnosti, a u budućnosti bismo trebali imati što je moguće bliži odnos sa Ujedinjenom kraljevinom u odnosu na zrakoplovstvo, iznimke, e, uzajamne pristupe i sporazum o zrakoplovstvu. To govorim pod navodnim znakovima zato što će to biti sigurno u okviru nekog drugog sporazuma. Dakle, u određenom roku što je ranije moguće to treba riješiti i to bi bilo korisno. Eto, to bi bili najvažniji moji komentari za sada i želim skrenuti pozornost e, svih zastupnika i zastupnica na to kao i izvjestitelja u sjeni. Iako su oni toga svjesni, volio bih e, da sada i komisija daje svoje mišljenje, pratimo što radi vijeće i moramo izvući zaključak koji je na korist e, sviju, a moramo imati u vidu i to da je vijeće već zauzelo stajalište. Hvala. Hvala lijepa gospodine Telička. Gospodine Zlotovski imate riječ. Monsieur Zlotovski, vous êtes rapporteur, la parole est à vous. Gospodine Zlotovski, kao izvjestitelj imate riječ. Dobra. Okej, okay. okej. Okay. E, dziękuję bardzo, to już teraz wiem. Zahvaljujem. Najprije želim istaknuti to da Brexit predstavlja veliki izazov i za EU i za Ujedinjenu kraljevinu. Bez obzira na konačni ishod pregovora, obje strane moraju biti spremne na scenarij povlačenja iz EU-a bez sporazuma. Cilj ovog teksta je da se države članice pripreme za takav Brexit u kontekstu osiguravanju i omogućavanja kontinuiteta i sigurnosti. Prema uredbi koja važi u EU možemo surađivati samo sa e, zrakoplovima i letjelicama koje imaju certifikat EASE. E. A nakon e, Brexita njihovi zrakoplovi mogu i dalje poslovati. Kako bi prijelaz sa sustava EASE na sustav Ujedinjene kraljevine mogao biti gladak, moramo imati dovoljno vremena za dobivanje certifikata prema članku 63. uredbe 2013-1309. Što se tiče tog prijedloga, EKR er ne smatra da su nužne opsežne izmjene. Zbog toga predlažem da se sve usvoji bez amandmana. Prema našoj procjeni produljenje certifikata za minimalno 9 mjeseci je nužno. Zbog toga ćemo biti otvoreni svakom prijedlogu u kojem se želi produžiti to razdoblje od 9 mjeseci. Ja se nadam da ćemo o tome moći nešto reći i tijekom dodanog sastanka sa izvjestiteljima u Sjeni. Što se tiče procjene učinka, ja bih se složio sa argumentacijom komisije. Iako ju nemamo, prepremanje iste u ovom trenutku bilo bi vrlo komplicirano. Zato se nadam da ćete biti otvoreni za suradnju, posebno kada je riječ o sastanku sa izvjestiteljem u Sjeni. Hvala lijepa, e, gospođa Del ima riječ. Puno hvala predsjedatelju. Quindi siamo anche qui in procedura accelerata per la necessità di arrivare in tempi Uvaženi kolege, eh, zajedno pokušavamo pronaći rješenje i krenuti što je prije moguće i svakako želimo imati procjenu učinka, no za to očigledno nema vremena, no svejedno želim zahvaliti komisiji na ovom prijedlogu kojim se želi osigurati eh, osnovna konektivnost za putovanje cestom. A što se tiče povlačenja Ujedinjene kraljevine, idealno bi bilo ranije doći do nekog e, rješenja a ne staviti parlament i ovaj odbor tako težak cajtnot. E, a što se tiče osiguravanja konektivnosti e, između naših dviju strana, licencije koje su je izdala Europska unija više neće biti valjana i stoga neće više e, Ujedinjena kraljevina imati pristup zajedničkom tržištu temeljem tih licencija. Isto što se tiče e, europskih e, prevoznika tereta koji prevoze teret u Ujedinjenu kraljevinu. Tako da ćemo za cestovni Teretni promet između Ujedinjene kraljevine i Europske unije trebati imati nove e, propise kojima bi se mogli riješiti negativni utjecaj na konektivnost nakon povlačenja Ujedinjene kraljevine. Evo, to je ključ stvari. Znači, prava za operatere u Ujedinjenoj kraljevini trebaju biti u skladu sa propisima Europske unije. Također bi bilo važno osigurati da se slična prava e, zajamče i prevoznicima u Europskoj uniji. Dakle, članak peti štiti upravo taj i osigurava taj, e, to načelo ekvivalentnosti, a članak četiri zacrtava relevantne propise koji su trenutno na snazi za Europsku uniju, članak 5, ekvalentna prava i postoji mogućnost da komisija usvoji delegirane akte. Članak 6 e, govori o fertoričnom natjecanju, tako da će to komisija nadzirati kako bi se osigurala ekvivalentnost te e, da se osigura ova jamstva. Što se tiče tržišnog natjecanja. E, tu se razmatra što sve može biti e, predmetom delegiranog akta. Znači postoje mogućnosti suradnje tijela Europske unije i Ujedinjene kraljevine kao i u popitanju nadzora. Pa molim komisiju što se točno misli e, pod usvajanjem odgovarajućih ovih appropriate and timely measures, odgovarajućih mjera u pravom trenutku. Što to točno znači, to baš nije sasvim jasno. Dakle, članak 6. drugi stavak 2.5. Dakle, usvajanje ovih timely or appropriate measures. Slični komentari u članku 5. također. Tako da imam pitanje oko ovog e, izričaja koji mi se ne čini dovoljno jasan i čini mi se da bi to trebalo dodatno pojasniti. I naravno da ću rado odgovoriti na bilo koje pitanje. Imat ćemo popodne sastanak izvjestelja u sjeni i rado ja ću čuti predloge ili komentare s vaše strane. Hvala izvjestiteljima na ovom izlaganju. Mm, a sada ću dati riječ vrlo brzo e, na jednu minutu zastupnicima. Jednu minutu. Gospodin De Grande de Pascual e, o prvom izvješću, izvolite, imate minutu. Gracias, presidenta. Siento que nos den tan poco tiempo, porque es un procedimiento simplificado, pero vamos... Šteta je što imamo tako malo vremena, ovo je naime pojednostavljen postupak, no odbor e, ima ograničeno vremena, naime izvjestelju sjene, no zapravo ovako, ovako se samo skratila rasprava za nas i za odbor. Evo, skratit proceduralna pitanja, evo krat, pet kratkih komentara. Prvo, vremenski okviri referentni datumi za zrakoplovstvo i e, cestno kopneni promet. Znači, ove reference na učestalost između Ujedinjene kraljevine su vrlo upitne. Drugo, E, ovi e, zajednički letovi. E, sada to propisima nije dopušteno, <clears throat> znači ovakvi co-chaired flights, što znači da će tisuće putnika trebati biti prebačene na drugačije tvrtke, a također coaching e, predstavlja određenu kvalitetu koju treba također uključiti u regulativu. Nadalje, jedno dodatno pitanje. E, bilateralni sporazumi koje e, odbor ne dozvoljava. E, u ovom smislu komisija regulira prometna prava, no to bi moglo biti u nacionalnoj nadležnosti za pravo. I posljednje, nadzor u 2018. treba biti prilagođen. Molim izvjestitelja koji radi na tome da ovo uključi u izvješće, a valjanost ovih licencija ključno je pitanje za europske zračne operatere, tako da ne bismo trebali e, ovo primjenjivati na tako nefleksibilan način e, što se tiče prava putnika u slučaju otkazivanja letova. Nadalje, trebamo, željeli bismo otvorenu konzultaciju e, za uredbu 18.2008, znači kao rezultat svega toga predložio bih da proširim, produljimo e, e, valjanost operativnih e, licencija možda za godinu dana iz ovih razloga, pa se nadam da ćemo sa izvjestiteljima u sjeni doći do odgovarajućih odluka. Hvala lijepa. Nemamo puno vremena. molim držite se jedne minute. Bilo bi to odlično. Gospođa Foster ima riječ. Imate jednu minutu. A možda ću ja malo prekoračiti ovu minutu, ali evo samo vrlo kratko svakako se slažem sa nizom stvari koje su rekli izvjestitelji i prethodni govornici, ali ono što nije uzeto u obzir je da postoji 6% povećanje otprilike prometa za 2019. planirano naprijed Eurokontrole zemalja članica zračnih luka, prevoznika i tako dalje. Već su ta mjesta na avionima prodana, karte su prodane i godišnji su prodani, tako da ne znam kako će im reći da im je to otkazano. Nadalje, dobre su informacije došle komisiji, bile prosliježene nama i od Tuja, na primjer i Jate. Tuj, na primjer, je poznate turističke operater i uzročno su zabrinuti jer Belgija, Nizozemska, Francuska, Njemačka više možda neće E, moći e, e, poslovati sa svojim zračnim prevoznicima na, prema zacrtanim propisima. Pa se nadam da nećemo doći do ovog pitanja privremeni sporazum ili ne, ali 5 milijuna dodatnih karata ljetos jedna, jedna četvrtina milijuna su Španjolska prema Ujedinjenoj kraljevini. Pa zapravo neko bi trebao možda reći španjolskom turističkom e, uredu da će se otkazivati ta e, te karte. To baš nije najbolja ideja. I Amerikanci su ovdje upravo naime e, tražilo, toliko se tra, trudilo da se stvori sporazum o EU otvorenom nebu, ali ovo je open sky. No, Amerikanci zapravo nisu sretni s onim što se događa, ali oni vjeruju da ono što se predlaže krši duh sporazuma o otvorenom nebu između Sjedinjenih država i Europske unije također, tako da bih predložila komisiji ako može da se može da ponovno razmislite o ovome. Mislim, mi ćemo također isto razmisliti o tome, jer svi želimo isto da stvar bude jednostavna, želimo da se u ugovoru o povlačenju to izbjegne. U međuvremenu, ako želite iznijeti praktične ideje, iznesimo praktične ideje jer e, ovo čine će biti jedan od najgorih dosija e, komisije u posljednjim godinama. E, ako svi budu govorili dvije minute, bit ćemo ovdje do tri popodne. Ili ćete se držati srži, biti stvari, ili ćemo vas prekidati. Gospodin Delunda ima jednu minutu. Thank you. I will, I will compensate. Hvala, evo ja ću onda to kompenzirati pa ću biti vrlo kratak. Evo nakon što smo pogledali prijedlog s njemačke strane mi se slažemo sa načelnim stavom komisije ili su nam dobro mogli dati mogućnost da to malo ranije pogledamo, to bi nam dalo bilo više vremena. E, dobro, iako smo možda u boljem položaju <laughs> od druge strane u ovom slučaju. Hvala lijepa. E, e, idemo na izvješće gospodinog e, Zlotovskog. Gospodin Gerald ima riječ. Hvala predsjednice. Pozdravljam činjenicu da se komisija nakon žalosnog odbijanja sporazuma o povlačenju od strane Britanaca sada bavi pripremom za hard Brexit. A ovo pitanje sigurnosti leta mi se ne čini toliko kontroverzno, no do sada još možda nismo e, uspjeli porazgovarati sa svim interesnim skupinama ovdje i mislim da trebamo u ocjeni biti oprezni jer evo kratko rečeno zadržavanje sigurnosnih standarda i nakon neuređenog Brexita smatramo e, nečim što je hitno nužno. No, svakako istovremeno i e, prevelika promjena ili neusklađenost između sigurnosnih standarda također može voditi e, do nesigurnosti kod proizvođača aviona u EU. Znači, radi se o sigurnosti, ali također i o ekonomskom razvoju i radnim mjestima. Tako da mislim da predlog komisije načelno e, se treba nadograđivati na postojeće zakonodavstvo kako bi i nakon Brexita ostali sigurnosni standardi i licence i bile priznate. To je važno u svrhu kompatibilnosti u budućnosti i stoga podupirem prijedlog komisije da e, se e, regulativa i dalje primjenjuje na odgovarajući način na, na e, Ujedinjenu kraljevinu kao treću zemlju. Gospodin Van e, Mittenburg, koji isto nije ovdje. Gospodin Telečka, izvolite. Hvala. E, e, kolega nije mogao biti ovdje, na čemu žali, no evo pokušat ću to u jednu minutu sažeti. Što je htio reći gospodin von Milteburg je rekao deal ili ne deal, važno je da se Europska unija dobro pripremi za bilo koji scenarij e, kako bi se omogućilo glatko povlačenje Ujedinjene kraljevine iz Unije. Treba se sjetiti i e, učinak na operatere ili proizvođače e, aviona kako bi ne mogli nastaviti e, raditi to u interesu obje strane. Naime, za niz komponenata koji se koriste u avionima postoji vrlo mali broj proizvođača diljem svijeta i Unija i Ujedinjena kraljevina međusobno ovise u ovom pitanju. U svakom slučaju, visoka jednaka razina sigurnosti E, mora biti zajamčena i ako Ujedinjena kraljevina postane treća zemlja, a to ne bi e, trebalo voditi niti do strožih propisa što se tiče sigurnosti zračnog prometa. Hvala. E, gospodin Taylor ima riječ, izvolite. Za Nije. Sa. E, izvješće gospođe Del Monte, izvjestitelji u sjeni. Gospođa Klun, hvala lijepa. Pa mislim da se niko ne želi baviti time, nadamo se da to neće biti niti potrebno, no svakako trebamo imati neke um, rješenja ovdje jer nema, nema drugog rješenja za cestovni promet. Znači želimo možda neka poboljšanja u tekstu u ovom trenutku jer ovo pitanje kopnenog mosta između Irske i kopnog dijela Europe preko Ujedinjene kraljevine. Tu će trebamo poboljšati to e, za kopneni prijevoz, e, na posebice tranzit kroz Ujedinjenu kraljevinu e, za irske operatere koji bi koristili takozvani kopneni most Irska Ujedinjena kraljevina koji će prolaziti u tranzitu kroz Republiku Irsku, tako da ćemo eh, razmisliti još o tome poslije podne kao u interesu operatera iz Ujedinjene kraljevine i Europske unije kabotažu treba pogledati također ali treba osigurati odgovarajuća jamstva kako bi to bilo eh, sigurno u skladu sa EU zakonodavstvom. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospođo Klun. Gospodin Zlotovski ima riječ. Izvolite. Izvještaj Del Monte. E, w naszej ocenie, w ocenie grupy EKR, najważniejszy jest Što se nas tiče, dakle, za ECR ono što je najvažnije je mogućnost da se nude sve prometne usluge nakon e, Brexita i kabotaža i provoz i sve drugo bez e, ograničenja za pristup tržištu jer inače će radne tvrtke patiti od toga, posebice one koje pružaju svoje usluge u kraljevine. a druga najvažnije pitanje je e, pitanje autobusnog prevoza e, mi imamo ugovore koji se na to odnose, no nakon Brexita Ujedinjena kraljevina više neće biti potpisnica, odnosno stranka ovog sporazuma a to bi značilo da putnički prijevoz neće biti moguć jer neće biti pravnog temelja. E, to, će, to bi bilo nešto što bi bilo strašno za tvrtke koje pružaju takve usluge, pa se nadam da kada ćemo se poslije podne sastati da ćemo uspjeti riješiti ovo pitanje. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer la Zahvaljujem. Prije svega želim zahvaliti komisiji na sveobuhvatnom izvješću. Naime, niko od nas ne zna točno što će se dogoditi i moraju mora se iznositi prijedlozi u svjetlu jedne nesigurne budućnosti za sve nas, kao što smo vidjeli u posljednjim mjesecima i danima. No svejedno naša odgovornost da napravimo i osiguramo da sektor ima određenu sigurnost, da nema velike kamena spoticanja niti većih iz, izazova za ekonomske operatere, niti za socijalna prava. Dakle, eh, prevozne, prevozničke tvrtke, prevoznici E, oprezno rade, znači ako imaju redovni teretni prevoz Ujedinjene kraljevine, traže multilateralna organizacija da to uzmu u obzir. Dobro, to nije specifično za ovo, no u svakom slučaju se uspostavljaju već neke mjere. Tako da mislim da u radu s tim organizacijama trebamo usvojiti najbolju moguću odluku, a kako bi se izbjegle povezane komplikacije. Gospodine Taylor, izvolite. Evo, hvala, ja ću samo vrlo kratko. Dakle, bez obzira na to što se misli o odluci britanske vlade o povlačenju, a, koju želim reći da je s moje strane užasno glupa i destruktivna svejedno. Ipak moramo osigurati iste uvjete za sve level playing field i za europske i za britanske cestovne prevoznike. E, Zabrinuto gledam na mogući učinak na e, cestovni e, prijevoz, posebice hrane i životinja u cestovnom prijevozu. Pa bih želio priliku da se dalje prouče ove prijedlozi, prijedlogi i razmotre eventualni amandmani. Hvala lijepa. Saslušali smo izvjestitelje u sjeni, a sada se obraćam odboru. Gospodin Kovilis i gospođa Werner imaju riječ o svim ovim točkama. Molim kratko jer imamo već kasnimo. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, govorit ću o zrakoplovstvu, o dva teksta, a, a e, e, gospodin Werner će govoriti o trećoj točki. Jedini E, cilj prijedloga e, ovih izvanrednih mjera jeste da se ublaži e, najgore poremećaje koji će biti rezultat povlačenja bez sporazuma. To nije scenarij koji želimo a to je posljedica odluka koje su donesene drugdje. Mi možemo samo ublažavati najteže posljedice i narušavanje e, situacije. E, mjere koje se sada ustanovljuju su kao posljedice tih mjera ne mogu ni približno biti iste kao e, što je situacija danas na unutarnjem tržištu. Jasno je da ne možemo imati aranžmane, prava, pristup tržištu što bi trebalo biti dio budućeg sporazuma kao e, za Ujedinjenu kraljevinu kao treću zemlju. E, Brexit bez sporazuma e, dužnost je svakog građanina i poduzeća da se informiraju, a mi ih moramo informirati u slučaju takovog Brexita, koje prilagodbe treba eh, izvršiti imamo informacijske kampanje u, e, na području zrakoplovstva, surađujemo sa EASom. E, nitko ne može reći da nije obaviješten. To je prva zadaća, priprema. Izvanredne mjere e, se trebaju pobrinuti za one stvari i situacije gdje privatne strane se ne mogu pripremiti zbog bilo kojeg razloga. Kad govorimo o sigurnosti, tekst o sigurnosti. Na primjer, e, pripravnosti. Mi smo rekli pilotima u Europi, onim pilotima koji imaju e, britanske licence, da moraju dobiti licence od 27 država članicama. E, već tisuće tih osoba to sada rade. Izvanredne mjere se bave specifičnim temama za koje se ne mogu pripremiti e, recimo e, prijevoznici. To je samo jedan primjer. Mislim da smo pokrili sve moguće slučajeve za pripravnost jer nismo imali dodatnih zahtjevala ili komentara ni u vijeću. Mm. Mogu vas obavijestiti da u, vijeći, u vijeću e, su dodane neke manje korekcije koje e, zapravo ne mijenjaju pristup. E, u vijeću će se i danas o tome dalje raspravljati. E, naša je sugestija, to su samo korekcije i pojašnjenja koje će u parlamentu razmotriti. E, e, predlažem da se to prihvati što bi postupak prihvaćanja pojednostavnilo. Što se tiče pristupa tržištu i prijedloga za izvanrednu situaciju, E, za nepredviđene slučajeve. E, slažem se sa gospodinom Teličkom. Ne smijemo dati dodatne e, slobode. Dali smo treću i četvrtu slobodu letovi iz i u, u Europsku uniju, a buduće slobode se trebaju tek dogovoriti u budućim sporazumima o zrakoplovstvu, o zračnom prometu E, nadalje, e, vlasništvo, kao što kaže gospodin Telička, to je tema u e, prijevozni, zračni prijevoznici se može, mogu pripremiti. U ljetu 2017. smo o tome javno raspravljali. Veliki zračni prijevoznici su se već pripremili, jedan dio njih E, stoga smatramo da ne trebamo imati neke posebne aranžmane. A što se tiče e, volumena e, prometa, ono što je rekao gospodin Telička, naša argumentacija je bila to su mjere za nepredviđene e, situacije. Trebamo osigurati osnovnu povezanost, povezavnost, mogućnost putovanja između dvije točke. uzeli smo u obzir volumen iz 2018. E, o, to će, e, putovanja će biti moguća čak i ako ne dođe do sporazuma, ako imamo situaciju no deal. Gospodin Telička je spomenuo datum. Imamo da, e, krajnji datum za pristup, e, prijedlog o pristupu tržištu. To su sezone i jate, 12 mjeseci od sada. Imamo i prijedlog za sigurnost, 9 mjeseci E, e, e, oni koji imaju britansku licencu mogu ići na, dati molbu EASI i dobiti međunarodnu licencu. intencija je da u potpunosti poštujemo E, naše obveze prema SAD-u e i e, prema svim drugim trećim državama. Kolege iz SAD-a nemaju drugačija mišljenja o tome. Evo, ovdje ću se zaustaviti. Biće mi drago da odgovorim na pitanja ako ih bude moramo brzo reagirati e, e, ispričavamo se što kasnimo s prijedlogom što prije ga usvojimo to će prije administracije naših država članica moći izdati autorizacije dozvole e, zračnim prijevoznicima računamo na vašu aktivnu suradnju hvala što ste ovo hitno razmotrili što ste uveli za ovo hitnu hitni postupak. Mi ćemo i pomagati izvjestiteljima ako to bude potrebno i kako to bude potrebno. Hvala lijepa. Gospođa Werner, imate riječ? Brzo, molim. Hvala lijepa. Neću ponavljati ono što je Filip rekao o općim e, e, argumentima za mjere za nepredviđene situacije. U cestovnom prijevozu tereta imamo e, rezervne mjere, međunarodne kvote od foruma za promjenu ICMT. to će za 2019 biti nedovoljno, stoga imamo mjeru za nepredviđene situacije e, moći ćemo privremeno Ujedinjenoj kraljevini e, e, dati prava koja će im omogućiti minimalni promet i osnovnu povezanost, ali će ta prava biti ograničena u vremenu i obujmu to će značiti da će e, Velika Britanija moći unilateralno svojim prijevoznicima dati pravo da prevoze robu u Europsku uniju, ali to će biti uvjetovano. E, e, Velika Britanija mora dati ekvivalentna prava prijevoznicima u Europskoj uniji. Mora se držati socijalnih, tehničkih standarda sektora i osigurati općenito da se osigura pravedna konkurencija. E, e, smatramo da Europska unija je jedan teritorij pa onda dala prostora e, prevoznicima iz Velike Britanije E, prelaženje e, u Ujedinjenu kraljevinu i obratno. To ne bi utjecalo na e, funkcioniranje, interno funkcioniranje u Europskoj uniji. A sada pitanja koja su postavljena od gospođe Del Monte. Imamo jednu odredbu koja dozvolja komisiji da prati prava Komisija mora pratiti ta prava i e, osigurati da imamo pravednu konkurenciju i jednake uvjete za sve. Ako to nije slučaj, komisija će poduzeti mjere. E, moramo točno reći što smo ovdje predvidjeli mi bi suspendirali aplikaciju samo ako nema ekvivalentnih prava e, od strane e, e, Ujedinjene kraljevine. Trebamo imati proporcionalnost, moramo imati ograničenja u smislu kapaciteta i broja putovanja ili bi mogli imati i operativna ograničenja koje možemo predvidjeti. Gospođa Klun je postavila pitanje o tranzitu na e, teritoriji EU-a. Da, e, kopneni most e, između Republike Irske i EU mora biti pokriven. E, dakle, biti će pokriven prolaz kroz Ujedinjenu kraljevnu do, UE, e, e, do Europe. Kapoda, kabotaž E, nije pokriven ovim prijedlogom jer to nije ekvivalentno jedinstvenom e, tržištu. Nećemo e, dozvoliti jednostavan kontinuitet. To se mora osigurati novim sporazumom sa Britanijom. Autobusni promet tu imamo Interbus Agreement E, Ujedinjena kraljevina može postati članicom ovog sporazuma kad izađe iz EU-a. Imamo postupak izvjestitelji u sjeni i ako oni imaju amandmani mora e, biti predočani članovima e, odbora i izvjestiteljima be, prije 24 24. veljače. 24. oprostite, siječnja. E, imamo vremena deset dana e, imamo još vremena za prigovore i to će ići ravno na plenarku ako ima prigovora u tom a 4. veljače ćemo imati glasanje o ovim e, izvješćima. Svi imamo na umu 29. ožujka ove godine kad nažalost nas e, Ujedinjena kraljevina e, napušta, a to sve mora biti objavljeno prije toga u službenom listu Europske unije. Evo to, to je e, Brexit. A sada idemo na glasanja. E, vidjet ću imamo li kvorum. Imamo li kvorum? Otvaramo glasanje da vidimo imamo li kvorum. Odmah počinjemo s razrišnicom. Počinjemo e, prva je razrišnica. Počinjemo glasanjem. Le rapport de monsieur... Gospodin Prust, e, e, razrežnica Europskoj komisiji. Amandman 1. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7 protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. I sada konačno glasanje. Ima, e, SID ima jedan glas više. Zatvaram glasanje. 35, 6 e, protiv. Usvojen je izvještaj. Idemo dalje. E, gospodin Leontini je izvjestitelj o, o Shift to Rail. Amandman 1 za, protiv, Shift to rail radimo. E, počinjemo EMS-om. Allez, on commence par l'EMSA. Počinjemo EMS-om. EMSA. Europska agencija za pomorsku sigurnost. E, amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani. Nije jasno, nije jasno. Amandman 6. E, glasamo elektronički, otvaram glasanje. Broj 6. Zatvaram glasanje. Imamo eh, jedan glas više koje je dao dva glasa. Sad je u redu. Amandman šest. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman sedam Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman osam Za. Protiv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 38 glasa za. E, izvješće o MC je usvojeno. a sada EASA. Sad na zrakoplovstvo. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada cijeli tekst, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, usvojeno većinom glasova. Tekstova EASI. ERA je sljedeći glasanje. A, za, amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman Amandman 6. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvojeno. Evo, amandman 7 za, protiv, ko se suzdržava, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, cijeli tekst glasamo o ERI. Zatvaram glasanje. Usvojen je cijeli tekst većinom glasova. A sada e, smo na shift to rail. Amandman 1 za, <laughs> bilo koji glasamo bit će usvojen. E, počinjemo počinjemo Cezarom. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada cijeli tekst, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno većinom glasova. Shift to rail je sada na redu. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Cijeli tekst glasamo. Otvaram glasanje. E, usvojeno većinom glasova. Hvala lijepa za sve tekstove koji su usvojeni e, razrešnice za agencije. E, izmjena specijalna pravila E, maksimalni broj kabina, povećanje učinkovitosti e, na području sigurnosti. Amandman 1 za. E, moj izvještaj. Karima Deli izvještaj. Gdje smo svi tu. Idemo. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A, a sada cijeli tekst. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje Usvojeno. E, bravo, gospođo Deli. A sada mandat za pregovaranje. Mandat za pregovore. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Gotovo. Usvojeno. Idemo dalje. Gospodin Ziller, pristup e, međunarodnom tržištu za autobuse. Amandman 37. Tko je za? Protiv? suzdržani nije jasno amandman 37 elektronički glasamo zatvaram glasanje odbijeno kompromis 1 za protiv suzdržani usvojeno E, kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. E, glasamo elektronički kompromis 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno velikom većinom. A sada idemo na 107. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo. E, amandman 107, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno velikom većinom. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, kompromis 4. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 130 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo. Sto zatvaram glasanje. Imate pravo usvojeno. Kompromis šest za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis sedam za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis osam za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A, e, a 171 i 172 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje na ova dva amandmana. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Zatvoreno glasanje. Odbijeno. Idemo dalje sa identičnim amandmanom 173 e, za protiv suzdržani odbijeno. Dva identična 175, e, 177, tko se odbijeno. 178, tko je za, protiv, su odbijeno dva identična 179 180 za protiv suzdržani odbijeno kompromis 10 za protiv suzdržani usvojeno idemo na kompromis 11 e, kompromis 11 e, za protiv e, usvojeno dva identična amandmana 231, 232, tko je za, tko je protiv, odbijeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 329. E, 329. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, kompromis 16. Za, protiv, suzdržani, nije jasno. Kompromis 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Idemo na kompromis 17. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na amandman 371, e, identično sa amandmanom 35. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Amandman 36, elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 36. Usvojeno. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Otvaram glasanje. Kompromis 18. Za. Socijalisti, imate glas više? Zatvaram glasanje. Kompromis 18 je usvojen. Idemo na amandman 383. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 19 e, za, protiv, e, usvojeno. 389 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 390 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 391 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dva identična amandmana za, protiv, suzdržani, odbijeno. 395 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 394 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 396 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 397 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera 397. U, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Odbijeno. Kompromis 20 za. Protiv, suzdržani, usvojeno. 400 106 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 21 e, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, amandman 46 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. amandman amandman 58 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera amandman 58. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Ima, imali ste prava. Imali ste pravo. Kompromis 25. E, kompromis za. E, protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 68. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 69. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 26. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 27. Za protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 84 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 87 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 88 za, u redu, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 89 za, protiv, suzdržani, nije jasno. 89 elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno većin, velikom većinom glasova. E, glasamo o izvještaju gospodina Zilera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvještaj je e, usvojen velikom većinom glasova. Bravo gospodin Zile. Imamo još jedan, jedno glasanje, to je posljednje glasanje. Nismo još završili s glasanjem. Molim da budete koncentrirani. Imamo još jedno glasanje. Sada glasamo o zajednici prometa. Imamo samo jedno glasanje. Tko je za? Elektronički glasamo, oprostite. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno velikom većinom glasova. Dragi kolege i kolegice, zahvaljujem u očekivanju rumunskog predsjedništva e, imat ćemo razmjenu mišljenja sa ministricom. Imamo pauzu od desetak minuta. Vidimo se opet za deset minuta. Komisija još nije tu. Vidimo se u 10 sati i 52 minute. Hvala

Thank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 koja će nam dati e, informacije o prioritetima rumunjskog predsjedništva. E, stupili ste na ovu dužnost 1. siječnja. Imate velike ambicije za budućnost EU-a. E sada ćemo čuti nešto o prometu, povezanosti i održivoj mobilnosti. E, sve će ovo imati učinak na europske građane i na zajedničko tržište. To će smanjiti razlike između regija. E, e, doći će do većeg ulaganja u europski promet i to će dovesti do ispunjenja zajedničkih ciljeva. Nadamo se vrlo dobroj suradnji između e, rumunjskog predsjedništva i našeg odbora, a želimo vam i sreću u obavljanju ove dužnosti. Evo imate deset minuta za izlaganje o prioritetima vaše predsjedništva, a onda ćemo imati razmjenu mišljenja sa koordinatorima i članovima odbora. Gospođo ministrice, imate riječi. Hvala lijepa. Gospođo Deli, predsjednice ovog odbora. Uvaženi zastupnici i zastupnice, dobro jutro. Želim vas lijepo pozdraviti. Veliko mi je zadovoljstvo biti s vama danas i održati izlaganje o prioritetima rumunskog predsjedništva vijećem. U ovom sektoru, koji je jedno od jedan od najvažnijih sektora, želim vam zahvaliti što ste mi dali ovu priliku. Za početak prezentacija o kontekstu i općenitim prioritetima predsjedništva stavili smo naglasak na europske vrijednosti i na podršku europskom projektu. Naš je cilj konsolidiranje javnih politika koje svi zajedno promičemo. Naše predsjedanje stavit će naglasak na same građane. Nama je važno ispuniti potrebe građana Europe i biti pragmatični. Želimo imati otvoren dijalog s vama, zastupnici i zastupnice, te otvoren dijalog s drugim um, institucijama EU-a i biti pošteni um, posrednik. Kao što je predsjedateljica već najavila, naše predsjedništvo je ambiciozno i realistično. Ambiciozno jer želimo raditi na više dosjeja i to u vrlo kratkom razdoblju te želimo ući u trijalog s vama. Realistični smo jer pred nama stoje brojni izazovi poput Brexita, izbora i sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Moto našeg predsjedništva je kohezija kao europsko, europska zajednička vrijednost. To je načelo na kojemu će počivati naš rad u svim sektorima. Platforma našeg predsjedništva sastoji se od četiri stupa. Europa konvergencije, sigurna Europa, Europa kao snažan globalni akter i Europa zajedničkih vrijednosti. Naravno, promet pripada prvom stupu konvergenciji tu je naglasak na održivu mobilnost, pokretač ekonomskog rasta i konkurentnost. Politike na području prometa omogućuju europsku koheziju i konvergenciju u cilju pravičnog i održivog razvoja za sve građane EU-a. To možemo postići promidžbom konektivnosti, digitalizacije i održivog multimodalnog prometa, a uz to ćemo ojačati konkurentnost. Iskoristit ću ovu prigodu kako bih vam zahvalila na rezultatima e, tijekom prošlog predsjedništva. Sav naš rad tijekom predsjedanja doprinjeće funkcioniranju jedinstvenog tržišta i stvaranje multimodalnog, sigurnijeg, konkurentnijeg prometa u EU. A naravno nećemo izgubiti iz vida ekološku dimenziju. Želim vas uvjeriti da će naše predsjedništvo poseban naglasak staviti na zakonodavne dosjeje na području prometa koje predlaže Europska komisija. Sve je krenulo prošle godine a ako ćemo imati Brexit bez sporazuma, onda će odluka stupiti na snagu 33. ove godine. Mi možemo sa zadovoljstvom primijetiti da smo postigli e, politički dogovor tijekom trijaloga jučer poslijepodne predviđamo i pregovore o tri paketa za mobilnost kako bismo gdje je moguće postigli fer kompromis vezan uz pomorski promet, kopneni promet i infrastrukturu. A sada mi dopustite da održim izlaganje o posebnim prioritetima za promet na svom materinskom jeziku. În <clears throat> domeniul serviciilor de transport rutier este în interes cestovni promet u svačem je interesu da imamo povezanost uzimajući u obzir pravedno tržišno natjecanje orijentirano prema tržištu e, trebamo poboljšati e, socijalne uvjete za radnike na tom sektoru Moramo povećati sigurnost na cestama i e, povećati učinkovitost e, kontrola. Također moramo osigurati sukladnost pravila. Što se tiče e, socijalnog stupa u ovom paketu, imamo opći pristup vijeća. Imali smo mnoge rasprave u parlamentu o tome, a mi smo spremni i dalje o tome raspravljati. Mm, e, sada postoje svi uvjeti da stupimo u raspravu što se tiče e, rasprave o iznajmljenim vozilima. E, to je dio paketa 1. O tome je parlament već podnio jedno izvješće. Mi želimo da i vijeće E, sada o tome raspravlja e, konkretnije o tom dokumentu prije no što e, uđemo u daljnje pregovore s parlamentom kako bi se taj dosije zatvorio. Sigurnost na cestama, to je cilj, prioritetni cilj Europske unije. To ima veliki učinak na živote građana. Stoga E, e, infrastruktura e, cesta i sigurnost na cestama je prioritetni dosje. su zakonodavci rade na domeni primjene zakona E, već sutra ćemo početi dijalog kako bi operativno i brzo riješili ove probleme i smanjili razlike u mišljenjima. E, a što se tiče odluke o datumu, krajnjem datumu e, primjene specifičnih pravila vozila sa aerodinamičnim pa-, kabinama, taj e, e, dokument je također jedan od prioriteta našeg predsjedništva. E, iako to izgleda jednostavno, ipak to zahtjeva mjere koje bi smanjile potrošnju goriva i emisije CO2 a i konsolidirale sigurnost na cestama. E, u svom mandatu e, predsjedništvo bi željelo početi pregovore e, o eurovinjeti a i riješiti željeznički promet kako bismo tu postigli napredak. O tome treba odlučiti i vijeće. E, mi ćemo e, ući u pregovore s vama o, e, kako bismo imali sporazum za miješani promet. Ovaj je dosje vrlo važan na području prometa. Smatramo da u sljedećem trialogu će stvari zaista se pokrenuti. Imamo još jedan važni dosije to je e, dekarbonizacija i ublažavanje e, utjecaja i učinaka klimatskih promjena. E, to treba povećati tržišne elemente vozila koje koriste obnoviva goriva ili obnovive izvore energije i električna vozila. Moramo povećati također i konkurentnost e, sektora prometa. E, e, trudit ćemo se da se usvoje gledišta vijeća. S vašom podrškom, podrškom parlamenta Predložit ćemo razne političke sporazume do sredine veljače. Želimo da prometne usluge postanu učinkovitije. Želimo također smanjiti e, e, administrativna opterećenja u tom sektoru. E, potičat ćemo e, razmjenu e, informacija elektroničkim putem na tom sektoru. E, tako ćemo povećati učinkovitost sektora. Nadam se da ćemo imati već opću orijentaciju naših politika do lipnja. Mi smo već počeli prekori naš E, rad na e, jedinstvenom e, usluzi sve na jednom mjestu za pomorski promet. Time se bavi također ćemo raditi na direktivi o osposobljavanju i certificiranu pomorskog osoblja. Povećat ćemo jednostavnost, priznavanje e, svjedočbi na tom sektoru. Još jedan važan cilj u Europi, e, to je još jedan važan cilj u Europi. E, taj dosje treba zatvoriti E, moramo modernizirati prometnu infrastrukturu korištenjem novih tehnologija. Što se tiče kohezije i konkurentnosti u održivom, e, održivoj mobilnosti, e, to je, je vrlo važan cilj. Mi ćemo početi odmah pregovore s vama, parlamentom, kako bismo došli do djelomičnog političkog sporazuma o, o uredbi e, koji se tiče e, mehanizma za europsku međupovezanost, to je CEFA. E, trebamo naći dobro rješenje kako bismo te velike projekte i financirali. Moramo pojednostavniti postupke kad se radi o, o dozvolama za gradnju i e, drugih uredbi koji će pospješati e, finaliziranje e, mreže TNT. Moramo imati smart TNT, pametni TNT. To je jedan od prioritetnih ciljeva također. Što se tiče e, pomicanje kazaljski na satu, e, to je jedan vrlo vidljiv cilj. Mm, e, ljetno i zimsko vrijeme ima učinak na život naših sugrađana. Moramo početi konzultacije sa građanima i sa sektorima na koje će to utjecati prije no što donesemo odluku o tome E, e, stoga ćemo e, se time baviti u drugoj polovici našeg predsjedništva. Mi ćemo organizirati niz događanja u sljedećih šest mjeseci. Imaćemo konferencije, sastanke po raznim temama ali e, sve e, će biti e, sve što je važno za promicanje sektora prometa. U Bukurešteću ćemo u ožujku imati jednu važnu konferenciju o mrežama TNT i financiranju te mreže. 28. ožujka ćemo imati konferenciju o tome e, sa važnim dionicima sektora između 20. E, i 21. ožujka ćemo imati međunarodnu konferenciju o sigurnosti na cestama. E, očekujemo e, sa velikim nestrpljenjem sve te konferencije koje će Rumunjska organizirati za vrijeme svoga e, predsjedavanja vijećem. Imat ćemo i 6. lipnja jedan, jednu konferenciju u Luksemburgu o Telekomu i povezanim sektorima moramo osigurati kontinuitet europske agende mi smo otvoreni naravno za konstruktivni e, dijalog sa svim europskim institucijama naročito s parlamentom e, moramo e, osigurati e, održivost i e, kontinuitet europskih projekata. E, trebamo više kohezije, više dobrog susjedstva i suradnje. Nadam se da ćemo moći surađivati. Za sve treba imati pragmatički odgovor i to pravovremeno. Hvala lijepo gospođo ministrice. E, imate vrlo ambiciozan program. Mnogo vam je stvari na dnevnom redu. Hvala vam unaprijed e, na tome. Otvorit ću odmah raspravu. E, E, imat ćemo pitanja, a onda ćete vi dati odgovore. Mm. E, gospodine Wim van de Kamp, imate dvije minute, izvolite. Ehm, mevrouw de minister, eh, goedemorgen. Um, van harte welkom namens de EVP-fractie. Um... Ehm, Dobar dan. I u ime EPP, dobrodošli. Ovo je prvo rumunjsko predsjedanje Europskom unijom, pa vam želim puno uspjeha. Jer e, politička situacija u Europskoj uniji i u vašoj zemlji nije uvijek baš e, tako jednostavna. Doista sam e, oduševljen vašim e, entuzijazmom kao i vašom e, voljom da ovaj dosje odvedete na pravi put. Evo jedna stvar. Prvo, rekli ste da želite biti pošteni posrednik, honest broker, između zemalja članica Europske unije. Kod paketa mobilnosti jedan to neće biti lako, naime znadete da parlament još nije postigao stajalište o tome Dakle, još jedna stvar mi je tu pala na pamet. Ne govorite o vremenskom planiranju. Rumunjsko predsjedništvo može držati triologe do 15.3. a onda je već e, e, kraj e, prije izbora i onda više nema trialoga, onda je još je vaša napomena o ljetnom vremenu ili njegovom ukidanju. Važno je da E, o Europsko tržište ostane ujedinjeno oko pitanja zimskog ili ljetnog vremena te opasnosti, inače za unutarnje tržište. Niste ništa pak rekli e, o Zapadnom e, Balkanu. Da, u Zapadnom Balkanu treba još graditi prometne infrastrukture, možda biste o tom mogli nešto reći, te na kraju turizam. mi smo odbor za promet, ali i turizam i za Europsku uniju jako je važno govoriti o turizmu, zapravo važnije nego o politici. I također eh, i Rumunjsko je bitno privući više turista. Gospodine Ertug, imate riječ. Frau ministar Hvala ministrice, dobrodošli ponovno Europski parlament, e, odbor za promet, pozdravljam vas u ime socijalista, želim vam e, puno uspjeha u prvom predsjedanju vijećem i zasigurno ćete ga dostojno i odraditi. Pa to je jedan cijeli niz tema koje ste iznijeli kao prioritet i mi mislimo da je to ispravan izbor e, jer ste naveli upravo one teme koje vjerujem treba do okončati ili dovršiti tijekom vašeg predsjedanja, pa vam čestitam što ste tako odlučili. Mi smo također predsjedali e, i neke najveće stvari koje je trebalo odraditi, nažalost nismo uspjeli, a vi mislim da ste upravo zacrtali prave prioritete i u vremenu kada će se održavati europski izbori. Vaše, vaše predsjedništvo je navelo teme koje su korisne i za narod i za građane Europske unije i za Europsku uniju. Od ovih svih prioriteta koji su svi važni, posebno su i važne sljedeće teme. Prvo TNT mreže, znači TNT, TNT mreže su od posebne važnosti za Europsku uniju jer e, povezuju periferne e, zemlje članice i znadete koliki je problem kada cijela Europska unija nije prometno povezana na odgovarajući način, ali po zakonodavsku TNT e, od prije 5-6-7 godina zahtjeva E, sljedeći korak, a sljedeći korak jer se vrijeme jer se svijet od tada promijenio, sljedeći korak treba ići stvaranje alternativnih e, infrastruktura, znači e, električno punjenje, hibridi, LNG i tako dalje, razne te infrastrukture za alternativni promet moraju također se podopirati i uz vašu potporu to treba također uključiti u te TNT mreže jer e, e, inače nećemo uspjeti to odraditi kako treba. A što se tiče alternativnih infrastruktura, njih dakle, treba, za njih se treba zalagati iz, iz i e, forsirati. A što se tiče prijevare stahografima, E, to je nešto što treba e, potpuno dokinuti, pa nadam se da biste još jednom mogli to spomenuti u vijeću kako bi i komisija iznijela nešto u tom pogledu. Irska posebice trpi po tim pitanjem. Hvala lijepa. Gospodin Ertug, gospodin riječ. Hvala. Dobrodošli ovamo, ministrice Plum imate zaista kratan rok da nešto učiniti jer će parlament vrlo brzo prestati s radom za dva i pol mjeseca prije izbora. Ono što mene najviše zanima je svjetski prometni sektor. Ja sam 30 godina radio kao vozač kamiona, znam kako ceste izgledaju, dolazim iz Švedske i poznato mi je i na koji način su konkurentnije od švedskih e, firme iz istočne Europe koje nude cijene koje su jedna trećina od troškova koje e, u Švedskoj morate e, snositi ako imate prijevozno poduzeće i plaćate sve poreze i doprinose. Tako da mi e, gubimo 70 tisuća eura svake godine po poduzeću zbog poreza, a velik broj poduzeća čak i propada i proglašava bankrot. Prema tome, mislim da je ovo jako, jako važno. Jako je dobro što imamo međunarodni promet na području EU-a, ali moramo osigurati i pravedno tržišno natjecanje, a ja mislim da ne postoji fer konkurencija svuda. Ona mora biti fer. Inače ćemo u EU uništiti tržišta određenih država članica koje će u određenim sektorima propasti zato što su im konkurencija druge države članice. Znam da dosije u kapotaži nije baš popularan, posebno ne u istočnim zemljama, ali ja se nadam da ćete raditi na pravednom tržišnom natjecanju. To je važno jer ljudi na koje utječe ovo zakonodavstvo su upravo vozači. Vozači koji mjesece svoga života života provode u kamionima i nemaju društveni život. Nadam se da ćete imati uspješno predsjedništvo i da ćete zaista postići pravednije tržišno natjecanje u Europi. Gospođo Majsner, imate riječ. Hvala predsjednice i sa eh, liberalne strane dobrodošli ovdje u odboru za promet, e, kao što je već rečeno, ovo je vaše prvo predsjedanje, također prilično kratko, što zapravo se tiče mogućnosti da se nešto još učini. Nadam se da ćemo e, da ćete u tome uspjeti. Držim vam palčeve, imate vrlo ambiciozan plan. E, govorilo se o dosijema o Brexitu. Jučer smo o tome govorili kada se prvi puta govorili o tome i u certifikaciji brodova i tako dalje. Želim evo još dobro zaključenje puno drugih trialoga e, kod e, ovog jedinstvenog portala e, pomorskog i tako dalje. A što se tiče paketa za mobilnosti, svakako tu je teško pitanje. Govorili ste naravno o kabini za vozače. Iako je to mali dosje, to je važan dosje, ali kao što ste vi rekli, smanjenje, redukcija i tako dalje, emisija to je sve isto važno, to je sve još e, važno za zaključiti, to je sve svakako plus. Ali rekli ste još jednu stvar, želite pokušati postići u vijeću e, sporazum o pravima putnika u željezničkom prometu. Također to bi bilo dobro jer to je nešto što bi veselo mnoge europske građane. To bi bilo dobro za europske izbore pa bi bilo važno ako biste uspjeli to naprijediti kako bismo i tu imali više za pokazati. te mreža također to svakako je važna, znači TNT mreža svakako je temelj e, europskog unutarnjeg tržišta, ovako kao jedan plan metra, to mi je jako važno i treba se boriti za ambicioznu izgradnju TNT mreže i e, također i e, unutarnja plovidba, e, unutarnji plovni putevima, na primjer Dunavom je također jedna važna stvar i recimo Dunav je važan transportni put, alternativne infrastrukture E, cestovne su također bitne, to treba isto napredovati. i na kraju moje pitanje, rekli ste za ovo e, ljetno-zimsko vrijeme e, čekate još drugi dio predsjedništva. Ima li to nešto veze s time da vjerujete da u parlamentu nećemo dalje uspjeti ništa riješiti prije izbora, pa zato to želite E, u drugoj polovici mandata ili je i u vijeću teško dalje raditi na tome? Jer to je naravno pitanje koje se tiče brojnih e, europskih građana. Gospodin Kramer, dvije minute, izvolite. Hvala ministrice, ovdje sam u ime zelenih. Želim vam puno uspjeha kod prvog predsjedanja vijećem i također se veselim zajedničkoj suradnji. Tri pitanja. S jedne strane, naravno, promet je jedini sektor u Europskoj uniji u kojemu od 90. rastu emisije, a bez promjene toga nećemo moći zaustaviti klimatske promjene, ali čuli smo da u Rumunjskoj jedan, jedna trećina pruga će se sada zatvarati, a one su e, ekološki, više ekološke. Je to onda prava perspektiva? I e, hoćete li se zauzeti u vijeću za to da upravo željeznički promet ima pri, prioritet. Što se tiče plana rumunjske e, vlade, ukidanje željezničke infrastrukture naime nije dobro za budućnost mobilnosti i ekološku mobilnost. E, gospodin Miranda Kamp je govorio o turizmu, to je također važno i također biciklistički turizam e, koji raste. E, upravo je Dunav spomenut ovdje kao ja sam putovao upravo tim putem i to su rumunjske strane niz duž Dunava, ali jedno 50 km je prilično opasna cesta. E, na primjer, nisam mogao tih 50 km koje su, gdje je cesta opasna, a gdje paralelno ide željeznica, nisam mogao bicikl ponijeti na vlak. Pa biste li se založili za to i pokazali doma dobrim primjerom da je to moguće i u Rumunjskoj, pa onda možemo reći evo to treba regulirati svuda u Europi, u svim vlakovima, e, za to bi dobili veliku potporu parlamentu. I upravo je gospodin Lundgren rekao za e, kamione, imali smo konferenciju e, gdje jedan rumunjski e, vozač vozio osam mjeseci samo na zapadu, u Francuskoj, Njemačkoj i tako dalje spavao u kamionu i e, dobivao e, rumunjsku plaću od ne znam manje od 300 eura. To je zapravo e, moderno ropstvo, naime za isti posao ista plaća je temelj Europske unije. Recimo rumunjska medicinska sestra u njemačkoj e, bolnici jednako se plaća kao i njemačka e, medicinska sestra, ali kod vozača kamiona to treba biti isto tako, to ne smije biti razlika. Gospođa Juta, izvolite. Hvala. Dobrodošli, gospođo ministrice. Želim govoriti o dvije meni drage teme. Ja sam izvjestiteljica na dosjeu o kombiniranom teretu, te na dosjeu o infrastrukturi za cestovnu sigurnost. Što se tiče prvog dosjea, mi smo prije šest mjeseci održali sličan sastanak u komisiji sa austrijskim predsjedništvom. Tada se raspravljala činjenica da će oni vrlo brzo završiti s radom na dosjeu o kombiniranom teretu. Vijeću je trebalo gotovo razdoblje cijelog semestra da zauzme stajalište a sada mi je drago vidjeti da je već krenuo trijalog o tom dosjeu. To mi je drago vidjeti i zaista se nadam da ćemo vrlo brzo postići dogovor o toj temi. Nemamo mnogo vremena, nemamo niti cijeli semestar, ali nadam se da ćemo moći postići konsenzus brzo, jer se radi o dosjeu od ključne važnosti. Ako istinski želimo smanjiti razinu emisija iz prometa u cijeloj Europi, to moramo napraviti. Znam da je tomu vaše predsjedništvo predano i da želite brzo raditi na velikom broju dosjea. To nam je drago. Isto vrijedi kada je riječ o drugom dosjeu, dosjeu o infrastrukturi. Mi smo baš prošlog tjedna radili na tome Imali smo stajalište s kojim se ide na trijalog i e, nadam se da će i komisija pokazati dobru volju i vrlo brzo e, ćemo imati dogovor. Ne možemo dovršiti ovaj mandat, a da nismo završili s radom na ova dva važna dosjeja. To je jasna poruka koju moramo odaslati svima. Gospodin Marinescu ima. Gospodje Plumb, dali ste niz prioriteta, popis je dugačak. Nadam se da će se sve moći izvršiti. Ja vam dajem e, veliku potporu u tome. Što se tiče paketa o mobilnosti, pitanje zašto ste se suzdržali u vijeći to je vrlo važno. E, zemlje koje se nalaze na periferiji nisu u najboljoj situaciji e, e, ponašaju se protekcionistički vizavi centru. Vijeće još nema stajalište, ani parlament. Sve što smo učinili do sada je da dobijemo bolje uvjeti, uvjete za zemlje periferije. Zašto se e, e, Rumunjska suzdržala pri glasanju? Mm, druga stvar je CEF. E, danas smo izglasali 4 milijarde sredstava koji će se prebaciti iz kohezijske politike u CEF. E, ovaj transfer e, sredstava i opće transfer mm, općenito. E, koja je sada situacija u Rumunjskoj s projektima koje su trebali biti financirani preko CEF-a? na kojoj se e, razini nalazi koraci za ostvarivanje tog projekta. E, čujemo da nema dovoljno novca. Gospođa Rovodelen ima riječ. Hvala lijepa, hvala. Evo ovdje sam. Hvala gospođo ministrice na izlaganju o prioritetima rumunjskog predsjedništva. E, svi mi smo sada u malo eh, drugačijem vremenu od vašeg trebamo imati eh, prijedloge komisije i parlamenta kako bismo počeli trialog sa eh, vijećem. Međutim, tekstovima se nalazi i eurovinjeta. E, glasanje u parlamentu je bilo jasno. Komisija također e, podržava taj prijedlog. Međutim, nažalost, e, vremenski raspored pa, vijeća kaže da će se o tome glasati u lipnju. To nije dobro. Mislim da bi bilo jako važno da pokažemo da smo u stanju ubrzati naš kalendar i kako bismo imali e, e, trijalog e, što je prije moguće. Koreper i ministri moraju o teme raspraviti prije i to izglasati kao i druge tekstove. Molim vas da potaknete ovaj predmet. Europski mehanizam za međupovezanost CEF da li imate u tome recipročnost za pristup tržištu za treće zemlje i to je jako važno kako bismo potakli e, sve industrijske sektore i europske operatere. Gospođa Bilbao. Gospođa Bilbao. Puno hvala predsjedateljice. Hvala gospođo ministrice što ste ovdje i pohvale za vaše izlaganje. Imate vrlo ambiciozan raspored aktivnosti, govorili ste o važnim problemima, ali mislim da EU ima dva prioriteta za institucije i paket o mobilnosti. Mislim da je naša obveza na tome raditi, a ja vas ohrabrujem u tome da finalizirate rad na ovim dosjejima, budući da ćemo tako riješiti velik broj problema koji nas muče. Druga tema je TNT od 1994. određivali smo prioritete EU-a, a sada imamo i cijeli niz drugih tema. Postoji jedna izreka na španjolskom, a to je ne preuzmi više od onog što možeš napraviti. Tako da moramo naglasak staviti na projekte sa dodanom europskom vrijednošću. Znamo da vijeće želi riješiti mnogo toga, ali jučer smo vidjeli da neće doći do novih promjena E, niti većih ekonomskih učinaka, niti e, na poduzeća, niti na gospodarstvo. Tako da moramo vidjeti kako će to završiti. Velik broj e, građana EU-a ima mišljenje o pomicanju sata. Mi smo tu da odgovorimo na sve što nas brine i to bi trebalo riješiti što je moguće ranije. Na to vas pozivam. Uz to čuli smo i ne baš ružičaste komentare. Ja ću vam povjeriti povjerenje zbog toga što najmanje zemlje obično ostvaruju najbolje rezultate tijekom predsjedanja, a to pokazujete i vi. Velik je broj žena u vašem predsjedništvu, što znači da ćete imati velike rezultate. Hvala. Dobrodošli gospođo ministrice u naš odbor. E, rumunsko predsjedništvo je suočeno sa mnogim izazovima, naročito u sektoru prometa. Imamo mnoge prioritete, e, evo trijalozi su već počeli, ali e, kolege su već istakli najvažnije dokumente. Treba Eh, kad eh, ste u, na dužnosti predsjedništva onda govorite za sve građane Europe. Eh, morate TNT usluge proširiti na periferne zemlje Europske unije. To je vrlo važno. Drago nam je da e, su sredstva prebačena iz kohezijskog fonda u CEF. Znamo da e, je cestovna provezanost vrlo veliki izazov. E, moramo sve napraviti da imamo dobre zakone na tom sektoru. Nadam se da će vaše predsjedništvo napredovati u tom smislu kako bismo e, imali i bolju infrastrukturu i bolju sigurnost na cestama, kako bismo smanjili broj žrtava na cestama. E, e, treba govoriti i o ženama u prometu, jer taj sektor na njemu često dominiraju muškarci. Treba promijeniti te paradigme E, u tome trebamo podršku i komisije i vijeća. Hvala lijepa. 8. E, e, ožujka to je Međunarodni dan žena. Mislim da ćemo imati priliku da su žele vrlo brojne i vrlo učinkovite u sektoru prometa. To ćemo moći učiniti vidljivim, naročito 8. ožujka E, one su vrlo odgovorne sudionice. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice, dobrodošla ministrice, ovdje sam. Dakle, već ste rekli, jedan važan od dosija sigurnost na cestama je svakako e, nešto oko čega sada je trijalog, e, ključna stvar. Vi ste govorili u svojim prioritetima o tome, a ja sam izvjestiteljica za socijaldemokrate i važno mi je da se proširi područje primjene ovdje u ovom pogledu i znamo da vijeće ima neke zabrinutosti oko toga i nadam se da one nisu takve vrste da nećemo moći postići sporazum jer ne radi se samo o tem mreži nego i izvan tem mreže i također u našem dosjeu. Osim toga fokus mi je važan na najslabije sudionike u prometu, pješake, motoriste, bicikliste Također ovdje moramo uzeti ih u obzir. Još jedno područje je svakako infrastruktura koju treba poboljšati ako govorimo recimo o autonomnoj vožnji i o harmonizaciji oznaka na cestama i prometnih znakova da to tu također postignemo. Nadam se da će trijalog biti uspješan i da ćemo doći do zaključka uspješnoga jer cilj bi bio da do 2020. smanjimo broj E, nesreća na cestama i nadam se da ćemo uspješno zaključiti ove ovaj dosje. Hvala. Gospođa Mandelson, izvolite. Hvala. Zaista vas je lijepo vidjeti ovdje podržavam vaše prijedloge i prioritete. Želim istaknuti nekoliko stvari. Kao prvo, što se tiče iznajmljenih vozila, ja sam tamo izvjestiteljica u Sjeni i to je do Sjena kojem smo teško radili i imali problema. Imali smo i e, vrlo problematično izglasavanje i jedan je amandman prošao, ali želimo da sve ponovno razmotrite, posebno amandmane koje smo imali na plenarnoj prošlog tjedna, jer nisu to sve bili radikalni amandmani, socijalistički amandmani, kako bi rekli u EPP-u, već se radilo samo o dobrom izvršavanju zakonodavstva. Nadam se da će vijeće, koje još nema konačno stajalište, ipak sve pažljivo razmotriti. Kao drugo, što se tiče prava putnika u željezničkom prometu, sigurno vam je poznato da je ostvarena velika pobjeda parlamenta jer je sastavljeno uravnoteženo e, mišljenje, odnosno prijedlog i potrošači širom Europe sve prozdravljaju te pozivaju vaše predsjedništvo da sve što brže bude provedeno. Meni je drago da je i gospođa Majsner o tome e, govorila. Ako sve pažljivo razmotrite, vidite da nema opravdanja za to da se u odredbi o višoj sili e, probleme u željezničkom prometu svali na prijevoznička poduzeća, odnosno na potrošače. Moramo ovdje osmisliti jednu snažnu poruku kada potrošači ne mogu stići na vlak, a za to nisu sami krivi. Što se tiče ostatka izvješća, nadam se da ćemo zajednički raditi na dosjeu i postići ciljeve. Hvala gospođa Anderson, gospođa Gratinji. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. U prvom redu zahvaljujem kolegama i kolegicama koji su postavili pitanja. Gospođo ministrice, e, cijenim vaše vrlo precizno izlaganje i dokumentirano izlaganje, ne stoga što sam Rumunjka, već što dobro poznam e, sadašnju rumunjsku vladu. Poznajem dobro e, potencijal vaše ekipe. Mm, i sigurna sam da će se razmatrati sva pitanja naših kolega i kolegica. E, Rumunjska je u lošijem položaju od drugih predsjedništava jer ima kraći mandat, a posla ima mnogo. Imam jedno konkretno pitanje koje e, se tiče željezničkog prometa. Znam da e, ima e, jednu od najgušćih željezničkih mreža u Europi. Naravno, danas u Ruminski taj, tu mrežu treba reformirati. E, u ovom kratkom mandatu hoće li biti moguće staviti veći naglasak na željeznički promet u, unutar CEFA i TNT-a? Drugo pitanje. E, promet i njegov učinak na turizam. ako je e, promet e, dobar, onda i turizam cvate. Hvala. Hvala gospođo Grapini. Gospođo ministrice, evo vidite imamo mnogo pitanja. Mnogo je tema ovdje stavljeno na stol. Evo, imate e, sada dovoljno vremena da odgovorite na sva ta pitanja. Hvala lijepa, e, gospođo predsjednice. Najprije vam želim zahvaliti na svim pitanjima koja ste uputili našem predsjedništvu. koliko shvaćam. Ono što vam trebam poručiti je da zajednički moramo konsolidirati europski projekt i to na korist svih europskih građana. Vi ste ovdje spominjali i naglašavali što je potrebno zajednički učiniti kako bismo zaštitili građane i kako bismo ojačali konkurentnost i gospodarski sektor te kako naglasak staviti na održivu konektivnost, održivost i sve ostale politike koje provodimo i u kojima trebamo ostvariti rezultate. To je važno kako bismo omogućili gospodarski rast, konkurentnost i također zaštitu europskih građana. Zahvaljujem na svim pitanjima. Želim vam reći još nešto. Ja sam od samog početka ponavljala da je naše predsjedništvo ambiciozno ali istovremeno i realistično. Realistično je jer radimo u vrlo kratkom roku, vrlo kratkom. Vi ćete završiti sa svojim mandatom u roku dva i pol mjeseca ili tri mjeseca. Mi to sve imamo u vidu. Kao što sam već spomenula, mi bismo željeli završiti s radom na najvažnijim dosjejima i to do kraja, do sredine ožujka. Vi ste svi naglasak stavili i usredotočili se na to. Mi imamo smjernice, roadmap, gospodine Kemp, hvala vam na onome što ste rekli o našem predsjedanju mogu vam sada reći da smjernice sa sedam važnih dosija imamo. Njih želimo finalizirati do kraja vašeg mandata. Naravno da uzimamo u obzir i politički kontekst, te opći kontekst. Moramo uzeti u obzir i europske izbore Ipak, mi ćemo se vrlo strogo držati rada na svim dosjejima i dovršiti ih. Što se tiče paketa za mobilnost broj 1, želim vam reći da sam promatrala što se događa ovdje u parlamentu, vidjela sam vašu snažnu političku poruku. Na razini vijeća smo spremni jer smo dobili mandat austrijskog predsjedništva i sad smo spremni za to da s vama krenemo u trijalog. Pritom bismo svakako željeli znati hoće li naglasak tijekom rasprava biti na cijelom paketu mjera ili ćemo biti fleksibilni i ući u trijalog koji će se ticati i dosjea koji ste vi već donijeli. Dakle, mi smo fleksibilni i svakako želimo da krene trijalog s vama. Što se tiče Zapadnog Balkana, to jest prioritet za rumunsko predsjedništvo. U tom kontekstu želimo potaknuti sve projekte i sve inicijative kojima će se pomoći stabilnosti i operacionalizaciji sporazuma zajednice koji se odnose na promet i na zapadni Balkan. Želimo pritom samo da nađem pravu riječ, želimo pritom promicati i E, našu dobrosusjedsku politiku. Ovdje je postavljeno još jedno pitanje, gospodine Ertug, hvala vam na upućenim riječima i pitanju. Što se tiče mreže TNT, ona nam je jako važna. Važna je iz sljedećeg razloga. Osigurava povezanost Europe važna je građanima, važna je za sigurnost građana, a svakako mi želimo na tome nastaviti raditi. Naš glavni cilj bi bio da zajedno s vama utvrdimo najbolja rješenja koja se odnose na mobilnost. Nadalje, podržavamo i sve ostale inicijative i sva alternativna rješenja e, za infrastrukturu. Nadalje, što se tiče mobilnosti, Rumunjsko predsjedništvo bi željelo sa zajednički riješiti probleme sa Europskim parlamentom kako bismo osigurali bolje funkcioniranje unutarnjeg e, tržišta, kako bismo poboljšali radne uvjete zaposlenika, osigurali e, granice i kako bismo E, primjena e, propisa bila ujednačena i nediskriminatorna. Trebamo e, smanjiti administrativna opterećenja. Gospodin Marinescu je govorio o mobilnosti. Naravno, evo ja sam ovdje pred vama kao predstavnica predsjedništva vijeća rumunjskog predsjedništva, a što se tiče našeg ponašanja eh, pri glasanju u eh, vijeću kad se radilo o prometu, eh, ja sam privremena ministrica prometa. Ja govorim sada u kao mm, ministrica prometa zato što o, prijedlog nije odgovarao ciljevima Rumunjske. E, to nije imalo utjecaj e, na e, opću orijentaciju. Nije to imalo učinka nekog, evo, to, da, dala sam vam odgovor kao ministrica prometa, a ne kao predstavnica predsjedništva, rumunjskog predsjedništva vijećem. E, gospođa a Ajuto i Kramer su postavili e, slična pitanja. Revizija dektir o, miješanom e, prometu to može doprinijeti smanjenju e, emisija CO2. Mi smo svjesni važnosti ovog dokumenta za e, sektor prometa na europskoj razini. To je prioritetni dosije. Tu moramo postići ujednačeni sporazum e, u pregovorima s parlamentom u dva preostala mjeseca u siječnju i veljači. Što se tiče e, promjena vremena, to jest e, ljetnog i zimskog vremena, e, tu imamo problema u vijeću. A, radi se o vijeću. Države članice trebaju više vremena kako bi se konzultirale i sa susjedima i za međusobno savjetovanje jer kao što znate pomicanje kazaljke na satu e, ima mnogo posljedica. To ima posljedice za ekonomski ritam i za biološki ritam građana. E, gospođo Anderson, e, govorili ste o iznajmljivanju vozila E, parlament je spreman za pregovore sa vijećem. Rumunjsko predsjedništvo će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bismo omogućili i to konačno omogućili donošenje općih smjernica u ovom dosjeu i kako bismo završili ove pregovore s parlamentom. Već smo identificirali e, E, to jest odredili datume za početak trijaloga. E, biti će učinjeno sve što je u našoj moći da se to obavi za vrijeme našeg predsjedništva. Želimo imati vidljiv napredak što se tiče e, odobrenje postupaka. Govorilo se također i o pravima putnika o tome smo već razgovarali e, za vrijeme tri, pre, triju predsjedništva. Na kraju krajeva sve se e, zaustavilo zbog Brexita. Ja sam e, i sama putnica, svi smo mi putnici. Svi moramo imati e, pred očima jasne propise. E, ti propisi moraju biti jednostavni, jednostavni u primjeni i e, moraju biti prilagođeni subjektima koji ih primjenjuju. Mm, moraju biti sukladni rezultatima sudija komisije u drugom dijelu našeg predsjedništva treba definirati naše korake. A sada da odgovorim na pitanje gospodina Liberackog. Molim vas da me ispričate nekoliko Evo, e, gospođa Grabini je pitala nešto o pravima putnika u željezničkom prometu. E, parlament je već donio stajalište u prvom čitanju. I o tome ćemo razgovarati u drugom e, dijelu predsjedništva. Trebamo detaljno razmotriti tehnička pitanja, a za to nam treba vremena. Pre, rumunjsko predsjedništvo želi napredovati u ovom dosjeu e, koliko god je to moguće. Što se tiče e, cestovne infrastrukture, e, prometnih mreža, kao što sam već rekla, znamo da te E, mreže imaju učinka na konkurentnost, na primjer, a da ne govorimo o turizmu koji je u procvatu u Europskoj uniji, u svim državama članicama. Kad e, govorimo o Dunavu ili o bilo kojoj drugoj infrastrukturi, znamo da e, kad imamo dobru infrastrukturu, onda imamo e, dobre rezultate i u drugim ekonomskim sektorima. Na međunarodnoj razini e, trebamo istak, isticati e, ljeput ljepote i prednosti zemalja članica i to svih zemalja, zemalja članica jer Europska unija je najljepši dio svijeta. Stoga trebamo dati potporu svim projektima koji ističu vrijednost e, Evropske unije na svim razinama i svi e, trebamo podupirati sve projekte koji potiču turizam. E, ta mi stvar zaista leži na srcu. A postavljena su pitanje i u vezi s eurovinjetom. E, za vrijeme drugog dijela našeg predsjedništva e, kada prestanu aktivnosti parlamenta po, ćemo se za ovaj nacrt direktive. Tu moramo postići napredak. Moramo biti bliže sporazumu. E, s vašom dozvolom ću e, govoriti više o e, željeznicama. Ovdje imamo opet jedan problem rumenske i tu govorim u ime rumunske vlade. Ne, nije to pitanje da ukinemo kilometre i kilometre pruga. Mi želimo obnoviti sve e, pruge i na osnovi te studije vidjet ćemo koje mjere treba poduzeti. E, komisija je e, odobrila jedan veliki projekt za Rumunjsku, a to je željeznička pruga koju treba izgraditi. Projekt će stajati milijardu eura E, željezničke pruge e, nam omogućuju smanjenje emisija CO2. I to je jako dobro, naravno, i za Rumunjsku. To važi za cijelu Europu. Posljednje pitanje, sigurnost željezničkog e, prometa, pitanje gospođe Ajuto i gospođe Zavardel. E, željeznička sigurnost je u prvom planu naših aktivnosti. Mi ćemo nastaviti aktivnosti e, austrijskog predsjedništva kako bismo donijeli nove zakone na tom sektoru. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da postignemo sporazum sa parlamentom kako bismo zatvorili ovaj dosije za vrijeme našeg predsjedavanja. Želimo održati tri trijaloga s parlamentom, prvi će se održati sutra. Želimo riješiti na realističan način e, raznolikost mišljenja i e, razliku između vašeg teksta i orijentacije vijeća. E, sustav signalizacije treba također poboljšati. Naše će predsjedništvo dati... Mi ćemo svakako... Mi ćemo svakako dati sve od sebe da um, zaključimo sve ove dosje u, uh, i politike u ovom važnom sektoru. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Merci beaucoup, madame. Hvala lijepa, gospođo ministrice. Mislim da ćemo redovito imati priliku da se susreću za vrijeme, trijaloga kao i za vrijeme neformalnih sastanaka. E, e, to je promet je vrlo važna tema koju trebamo e, naravno E, rješavati uoči izbora. E, hvala vam što ste došli i veselimo se našem ponovnom sastanku. Mi vas uvijek očekujemo e, otvorenih ruku. Hvala vam lijepa i do skorog viđenja.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 Mes chers collègues, le dernier point. Zadnja točka, dragi kolege i kolegice predstavljene od strane komisije delegiranih akata o dronovima u otvorenoj kategoriji. To je odloženo jer gospodin Marinescu nije ovdje kao ni član komisije. E, iz razloga ćemo to odložiti za sljedeću sjednicu, a ta će biti 29. E, siječnja sljedećeg tjedna. E, ugodan dan. Gospodin Van de Kamp. Hvala. Evo što ste nam dali tu fleksibilnost. No postoji još jedan problem sa dnevnim e, redom, e, kao što je rekao gospodin Marinescu, no on me molio da a, e, najnoviji tekstovi delegiranog pravnog akta kao i dodaci budu dostavljeni odboru TRAN kako bismo u utorak ujutro mogli onda o tome govoriti. Znate da će gospodin Marinesku to jako brzo pročitati, znate da on brzo čita, to je već pokazao i kod ovih e, e, prijevoda amandmana za mob, paketo mobilnosti 1. Postoji tu još jedan i dokument o harmonizaciji propisa, možda možete to dalje proslijediti komisiji. Dakle, ovo je e, molbu. Poslat ćemo pismo Europskoj komisiji kako bismo dobili dokumente za sastanak 29. siječnja. Sjednica je završena.